Ti, Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan i Andrew Level izabrani za zastupnike u nacionalnom parlamentu. Europski parlament utvrđuje da su njihova zastupnička mjesta od 9. lipnja 2017. godine prazna u skladu s poslovnikom. Nadležna tijela Portugalske republike